Colleagues, I declare Poštovani kolege, otvaram sastanak. Danas ćemo elektronički glasovati na samom početku sastanka. Pa bi bilo dobro e, da e, testiramo uređaje. Glasujte bilo što, samo da vidimo radili sve. Has, Jesu li svi glasovali? Ok, zatvaram glasovanje. Ok. It didn't work. Ne radi. Pokušat ćemo ponovo. Molim vas, evo glasujte još jedan puta. Neki nam članovi nedostaju, ali valjda, valjda stižu, nadamo se. Još dvoje. Još jedan. Iz Alda nam nedostaje jedan član. Dakle, zatvaramo glasovanje. Dakle, najprije na dnevnom redu imamo točku broj devet. Radi se o izvješću Norberta Noizera. Želite li nešto reći prije glasovanja? Ne. Dobro, onda krećemo na glasovanje. Nije bilo amandmana. Dakle, samo glasovanje o nacrtu izvješća. Aha, poimenično glasujemo. Mm, to nam ništa. Nije, ništa, nismo dobili nikakvu napomenu o tom smislu. Ok, ako je tako, onda poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 19 plus. 19 e, za, jedan protiv, nema suzdržanih, dakle izvješće je usvojeno. Congratulations. The second one e, is also a report by Sljedeće je također, sljedeće izvješće je opet izvješće Norberta Noizera, dakle to je nacrt mišljenja. Evo počinjemo s glasovanjem. Imamo 25 amandmana i e, za svaki ćemo glasovati odvojeno. Dakle, amandman 7. Glasujemo podizanjem ruku. Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 8. Za, protiv, Suzdržani? E, odbacuje se. Amandman 9. Za? Protiv? Suzdržani? Odbacuje se. Deseti amandman za? Protiv? Suzdržani? Odbacuje se. Amandman 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 12 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14 za, protiv, suzdržani, e, odbacuje se. 15. za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 16. E, provjerit ćemo amandman 15. Glasujemo. Otvaramo glasovanje. Zatvaramo glasovanje. Usvojen je amandman. Bilo je dobro provjeriti. 16. amandman za. Protiv. Suzdržani. Odbacuje se. 17. za. Protiv. Suzdržani. Morat ćemo provjeriti. Otvaram glasovanja. Otvaram glasovanje. Provjeravamo. Zatvaram. Dakle, usvaja se. Usvaja se amandman. Dakle, 18. amandman za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 19. Amandman 19. za, protiv, Suzdržani? Moramo provjeriti. Provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Dakle, usvaja se. 20. amandman za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 21. za, protiv, suzdržani, Odbacuje se. 22 za. Protiv. Suzdržani. Odbacuje se. 23 za. Protiv. Suzdržani. Odbacuje se. 24 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 25 za. Protiv. Suzdržani. Odbacuje se. I sad imamo glasovanje o uvodnim izjavama. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Peti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Šesti za, protiv, suzdržani, odbacuje se. I e, konačno glasovanje. Otvaram glasovanje. The vote is closed. Zatvaram glasovanje. Um, usvaja se. Congratulations, yes. Čestitke. Sada ćemo glasovati o izvješću Linde McIvan. Radi se o primjeni instrumenta Evropske unije za vanjsko financiranje. Neki amandmani su povučeni. Krećemo na glasovanje. Dakle, amandmani 12 i 13 su povučeni. 14. Za, protiv, suzdržani, e, odbacuje se. E, amandman 15 je također povučen. Onda imamo jedan usmeni amandman. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Šestnesti amandman. Dakle, u ovoj situaciji se ne razmatra. Sedamnesti amandman. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Osamnest. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 40. se ne razmatra. Onda imamo 19. za, protiv, suzdržani. Morat ćemo provjeriti. Otvaram glasovanje. Još uvijek je otvoreno glasovanje. Aha, Imam problema s uređajem. E, glasujem protiv. Zatvaram glasovanje. Dakle, ako ste vi bili protiv, znači da je ovaj amandman odbačen. Dakle, odbačen još jedan puta ponavljam. Možda biste se mogli preseliti na susjedno na susjedno mjesto. Aha, sada radi, dobro. Dakle, 20 za, protiv, suzdržani, provjera. Elektronički ćemo glasovati. I No, eh, Zatvaram glasovanje. Odbacuje se. 21. Za. Protiv. Suzdržani. Moramo provjeriti. Otvaram glasovanje. Maybe, maybe. The vote is Zatvaram glasovanje. Odbacuje se. Svaki glas je važan. 22. za protiv, suzdržani, usvaja se. 23. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 24. za, protiv, suzdržani, moramo provjeriti. Otvaram glasovanje. Everybody voted, yeah. So the vote is Zatvaram glasovanje. Odbacuje se. 25. Za. Protiv. Suzdržani. odbacuje se. 26. je povučen. 27. E, Morat ćemo glasovati jer je 25. Je od, odbijen. Dakle, za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 28. Za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 29. za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 30. za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 31. za, protiv, morat ćemo provjeriti. Otvaram glasovanje. Svi su glasovali, dakle zatvaram glasovanje. Usvaja se. 32. za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 33 i 34 su povučeni, 35 za, protiv, suzdržani, odbacuje se, 36 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 37 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 38. U dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, morat ćemo provjeriti. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, Odbacuje se. 39. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. E, sada glasujemo o uvodnim izjavama. Osmi amandman za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Deveti. Za. Protiv. Suzdržani. Odbacuje se. Provjera, dobro. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. Deset je za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Jedanaest za. Protiv. Suzdržani usvaja se. glasovanje o Dakle, idemo amandman 1, on je usvojen, amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi su amandmani povučeni. Dakle, sada ćemo glasovati za konačno glasovanje elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. zatvaram glasovanje. Usvaja se. And then we have uh, uh, vote on draft oral question to the commission. Onda uh, glasujemo o usmenom pitanju za komisiju. Tu nije bilo amandmana. Dakle, ali odmah ćemo elektronički glasovati za pitanje. Otvaram glasovanje. The vote is closed. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Onda imamo izvješće e, gospodina Frunculika. Radi se o mišljenju o godišnjem izvješću o provedbi zajedničke trgovinske politike. Želite li kao izvjestitelj uzeti riječ? Gospodine Frunzulica. Ne, hvala. Dakle, kompromis jedan. Tko je za? Protiv? Usvaje se. Amandman tri. Za? Protiv? Suzdržani? Odbacuje se. Amandman eh, četvrti. Aha, idemo sada na amandman osmi. Ovi se svi ne razmatraju prije. Za, protiv. Ispričavam se. Kompromis broj dva. Za, protiv. Suzdržani. Morat ćemo provjeriti. Jesu li svi glasovali? Odbacuje se što znači da moramo glasovati o amandmanu broj 5 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. Amandman 6 za, protiv, suzdržani, morat ćemo provjeriti. The vote is uh, one missing. Nedostaje nam jedan glas. Zatvaram glasovanje. Odbacuje se. Sedmi amandman za. Protiv. Suzdržani. Morat ćemo provjeriti. Vodiš Klaus. Zatvorim glasovanje. Odbacuje se. Amandman osmi. Za. Protiv. Suzdržani odbacuje se. Kompromis 2a za, protiv, suzdržani, odbacuje se. Treba li provjeriti? Onda ide provjera. Vote is... You have Ah. Yeah. The is closed. Rejected. Zatvaramo glasovanje, odbacuje se. Sad ćemo glasovati o amandmanu devetom. Za, protiv, suzdržani, odbacuje se. Provjera, može. Vote is e, Zatvaram glasovanje. Zatvorite glasovanje. Deseti amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Jedanesti za, protiv, suzdržani, odbacuje se. Usmeni amandman 1 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 12. amandman za, protiv, suzdržani, provjera. Vodiš klošt? Zatvorem Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 13. amandman za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Provjera. Provjeravamo 13. amandman. Closed vote. Zatvaram glasovanje. Odbacuje se. 14. amandman za. Protiv. Suzdržani. Provjera. It was carried. Uh... Usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, odbacuje se. Amandman 15. Za, protiv, suzdržani, provjera. 15. 15. amandman. Netko nije glasovao. jedan glas nam nedostaje. Dva čak. Moramo zatvoriti glasovanje. Odbacuje se. So you want to take it Again. Želite ponovo glasovati? Okay. Let's be generous and vote. Bićemo velikodušni i ponovno glasovati. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 16. amandman za, protiv, suzdržani, odbacuje se. Čini se da je kompromis 3 usvojen. Nije? Ne? Odbačen je. U redu. Yeah, yeah. So now we are in, uh, was it 16? Oh. Check concerning Dakle, 16. amandman, provjera. Zatvorimo glasovanje. Odbacuje se. 17. Za. Protiv. Molim vas podignite ruku. 17. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbacuje se. 18. Ok, 17. ćemo provjeriti. Zatvaram glasovanje. Odbacuje se. 18. amandman za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 19. za. Protiv. Suzdržani. Provjera. 19. check. Vote is closed. Zatvaram glasovanje. Odbacuje se. 20. amandman za. Protiv. Suzdržani. Odbacuje se. četvrti kompromis za. Protiv. Suzdržani. Provjera. Kompromis for. Četvrti kompromis provjera. Zatvaram glasovanje. Odbacuje se. 21. amandman. Za. Protiv. Suzdržani. Odbacuje se. 22. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 23. Za. Protiv. Suzdržani. Provjera. 23. Usvaja se. 24. za, protiv, suzdržani, odbacuje se. Peti kompromis za, protiv, suzdržani, provjera. This is hard this time. <laughs> The vote closed. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Onda se tri amandmana neće razmatrati. 28. amandman za. U dva dijela, dakle prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Drugi dio za? Provjera. Dakle, 28. amandman, prvi dio, provjera. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugi dio, za, protiv, suzdržani, odbacuje se. Idemo na šesti kompromis. Ah, drugi dio 28. amandman provjera. Zatvaram glasovanje. Odbacuje se. Dakle, 20... Kompromis šesti. Za. Protiv suzdržani, usvaja se. Compromise 7, yes. You are very nice to help me. Those in favor? Kompromis 7, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Što znači da idemo na 37. za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 38. za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 39. za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 40. za, protiv, suzdržani, usvaja se. I kompromis 8. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Odmah onda prelazimo na 44. amandman za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 45. za, protiv, suzdržani, odbacuje se. 46. za, protiv, suzdržani, provjera. The is Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. I sad imamo konačno glasovanje o, o mišljenju u cijelosti sa amandmanima elektronički. Otvaram glasovanje. The uh, Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Čestitke izvjestiteljima. And now we have come to the end of the electronic voting session. Time dolazimo do kraja elektroničkog glasovanja. Svima zahvaljujem. Mi krećemo dalje sa našim radom. Na dnevnom redu imamo točku 14. gdje je riječ o kršenju prava autohtonih naroda u svijetu, uključujući jagmu za zemlještem. Molim vas tiho napustite dvoranu jer mi moramo nastaviti s radom. Dragi kolege, sad imamo razmenu mišljenja o nacrtu mišljenja vezano s kršenje prava autohtonih naroda u svijetu, uključujući jagmu za zemljištem. Ovo je važno e, pitanje. E, nadležni odbor je AFED DROA. Očekuje se da će DROA o izvješću Franciska Asiza glasati 23. i 24. E, e, travnja. Naš izvjestitelj za mišljenje Marija Hojbeh. Marija, evo, imate riječ da nam predstavite nacrt mišljenja. Molim kolege da poslušamo sada u miru Mariju Hojbeh. Najljepša vam hvala. Evo, dopustite da kažem da smo 17. siječnja kao Evropska unija u Keniji e, suspendirati svoj razvojni projekt. Zato što jedan pastir e, koji nije htio napustiti svoju zemlju bio ubijen prethodni dan. Dakle, ubijen je čovjek autohtonog naroda Sengvam i drugi je pri tome teško ozlijeđen. Cilj akcije bilo je čišćenje zemlje u e, području zapadne Kenije. Upravo u tom šumskom području vodimo jedan razvojni projekt kao Evropska unija. To je program Vatel gdje se potiče smanjenje klimatskih utjecaja vezano za korištenje pitke vode. Program je pokrenut 2016. godine. Kroz taj e, projekt Europske unije došlo je do kršenja ljudskih prava, došlo je do protjerivanja autohtonih e, stanovnika i na kraju do njihovog ubijanja. Nažalost ne znam e, dovoljno detalja oko ovog programa, tako da ne mogu o njemu pobliže govoriti. Ja ovo samo navodim kao primjer e, i da vam pokažem kakva je sadašnja situacija e, vezano za ovo o čemu razgovaramo i koliko je važan, važno ovo izvješće. Pravo autohtonih naroda povrijeđuje se prečesto. Ti narodi vrlo teško dolaze do pravde. Vrlo često radi se o zemlji, o pristupu zemlji i o pravu na vlasništvo. Upravo je i to glavna točka našeg izvješća i našeg stajališta. Zašto se e, dolazi do tolikih problema vezano za zemlju? Ako želimo biti potpuno jednostavni, mogu reći da je stvar jednostavna. Autohtoni narodi žive puno dulje nego formalni e, tražitelji prava nad zemljom. U mnogim regijama ovog svijeta, pa tako i u Keniji, Eh, autohtoni narodi korište, koriste zemlju koju faktično, ali ne formalno posjeduju. I odjednom pojavljuju se drugi koji žele tu istu zemlju, tako da dolazi do sukoba. Ti drugi dioničari su firme koje traže sirovine, vodu ili prostor za gradnju ili za poljoprivredu. Dakle, vlade moraju zaštititi autohtone narode i njihova prava. Osim toga, trebaju im zajamčiti da transakcije sa zemljištem budu odvijane e, prema pravilima u redu, miru i s poštivanjem prava autohtonih naroda. I gdje sada se tu nalazi naša razvojna politika? Prvo, razvojna politika može navesti partnerske države Europske unije na ispunjavanje njihovih obveza i na zaštitu autohtonih naroda. Nažalost, još nemaju sve partnerske države pravila ili zakone s tim u svezi koji su provedeni. I drugo, a nažalost ovaj slučaj u Keniji nije jedini, posebno kod razvojnih projekata u području prilagođavanja klimatskim promjenama imamo puno problema. Europska unija mora zajamčiti da u njenim projektima ne dolazi do povrede ljudskih prava. Isto tako trebamo provjeriti i postaviti oštrija, stroža pravila. I treće, ulaganja. U Europskom parlamentu smo ovdje prije par tjedana dogovorili e, plan za vanjska ulaganja i tu trebamo imati stroža pravila. Ulagatelji, investitori ne samo u poljoprivredi već i kod nafte, plina i drugih sirovina moraju poštivati prava autohtonih naroda. I e, sve sam to e, vrlo kratko naglasila u svom stajalištu. Za konkretne prijedloge. E, predstavit ću čitav niz konkretnih prijedloga kao i izmjene za operacionalizaciju zahtjeva za zaštitom ljudskih prava unutar Europske unije. Dakle, jednako kao što ću i naglasiti prava poštivanja razvojnih ciljeva za autohtone narode. Nažalost su autohtoni narodi posebno teško marginalizirani i izloženi siromaštvu. Nadam se da ćete i vi nadopuniti moje stajalište vašim e, razmišljanjima. Najljepša vam hvala i evo veselim se vašim komentarima. Okay, thank you, Maria. Hvala, Marija. A prvi izvjestitelj u sjeni na mom popisu je gospodin Viland. Izvolite. Hvala vam lijepa predsjedatelju. Vrlo kratko ću se nadovedesenjati na kolegicu Hajbuh. Zahvaljujem na njenom trudu i zahvaljujem kolegi Asisu. Dakle, imat ćemo nekoliko izmjena koje se odnose čisto na jezičnu redakturu. Mislim da bi bilo važno da ako ove teme postignemo široki kompromis. No, mislimo da će kod konačnog teksta trebati staviti jači naglasak na mjere koje se doista mogu i provesti. Pozdravljamo mjere Ujedinjenih naroda. Možda bismo tu trebali više naglasiti da firme, poduzeća krše ljudska prava. To treba uzeti u kontekst. E, I mislim da imamo dobar temelj za stajalište i da to može dobiti široku podršku. Eh, And the next uh, speaker is uh, Hvala lijepa. Gospođa Neuhl, Marija, izvolite. Ne, Lola Sanchez, izvolite. Hvala lijepa, predsjedatelju. Rijeka Cabon u Gvatemali, Bernardo Cabon je u zatvoru zbog toga što se Rijeka oko koje žive tisuću ljudi e, je presušila zbog e, pogona e, električne elektrane. Radi se i o sukobu sa Florentino Perezom, španjolskim multimilionerom. Radi se o više od 2 miliona hektara koji doista utječu na život četiri autohtona naroda i još tri autohtona naroda. Dakle, radi se o e, izgradnji e, naftnih i električnih postrojenja, cesta, radi se o pravoj katastrofi društveno-ekonomskih e, razmjera. Aguacerca Honduras pobornica zaštite ljudskih prava, borbe protiv klimatskih promjena ubijena je e, zbog toga što se suprostavila nizozemskim e, planovima razvoja. Evo, to je samo nekoliko primjera i imamo jako puno primjera otimanja zemlje, uzurpacije, prirodnih resursa koji su nužni za život kao što je voda i na kraju E, dolazimo čak i do ubojstava onih koji protestiraju i traže pravdu. Trebaju nam mehanizmi da se to spriječi. Mi imamo mehanizme, ali to nije dovoljno i jednostavno trebamo e, doći do informiranog mišljenja kako bismo se nosili s posljedicama. Europska unija uključuje odredbe o poštivanju ljudskih prava unutar poglavlja o održivom razvoju. Tu se kaže ukoliko se krše e, ljudskih, e, ljudska prava unutar e, ugovora, tada će se projekti suspendirati. To se ne primjenjuje, isto tako se to ne primjenjuje ni na gospodarske ugovore, jer ako stvari nisu obvezne, tada nemaju nikakav učinak. Jednostavno služe za umirivanje naših naše savjesti i za ništa drugo e, ovih dana dogovorimo ove riječi mnogi ljudi tisuće tisuće ljudi pati zbog razvoja to je pravo e, zlo u okviru kojeg se vrše različita kaznena djela i mi smo ti, Evropska unija, koji moramo odabrati stranu, na kojoj smo strani, želimo izbjeći rat, ali istovremeno valorizirati ljudska prava i demokraciju. Moramo izbjeći konflikte i e, nesreće koje proizlaze iz našeg djelovanja. Potpuno smo svjesni da Europska unija sama ne može učiniti puno toga da bi se ovakve zlouporabe spriječile. Imamo tu jako puno međunarodnih dionika koji su to upleteni. Zato je nužno razviti hitno međunarodni mehanizam unutar Ujedinjenih naroda koji će biti obvezujući i koji će čuvati autohtone narode i pružiti im zadovoljštinu i reparaciju na koju imaju pravo. Radi se o dubokoj nekoherentnosti e, između naših europskih eh, vrijednosti i vrlo sam kritična s jedne strane, ali s druge strane sam i optimistična i mislim da možemo nešto učiniti. Možemo promijeniti tijek stvari. Uvjerena sam da možemo jako dobro poslovati, a da ne uništavamo istovremeno eh, druge ljude, njihove živote i njihovo okruženje u kojem žive. Eh, zato trebamo prestati sa lošim praksama, trebamo ona poduzeća E, poticati koja nisu vršila kaznena djela. Gospođa Marija Hojbuk može e, doista računati na našu punu potporu za svoj snažni tekst. Hvala vam. Lola, we have one more. Hvala Lola, još jedan izvjestitelj e, u Sijeni. Ignacio kraj izvolite. Korao, izvolite. Hvala lijepa. Dakle, ja sam izvjestitelj u sjeni za mišljenje i za osnovno izvješće koje e, će dati u afetu kolega Asis. Vjerujem da se radi o iznimno važnoj temi, a to su i potvrdile kolegice, pogotovo Lola, koja je rekla da je do sada djelovanje Europske unije bilo neprimjetno, nepostojeće, barem što se tiče nasilnog ponašanja europskih multinacionalnih kompanija glavno izvješće. Mi smo tu predložili da se navedu sve politike i međunarodni programi suradnje i vezano za autohtonu djecu, djecu sa hendikepom. Predložili smo da Evropska unija garantira njihovo poštivanje u okviru međunarodnog prava. Predložili, predložili smo također i preventivno djelovanje kada se oduzima zemlja autohtonim narodima i njihovim pripadnicima s hendikepom. Često govorimo o e, kršenju ljudskih prava od strane kompanija koje se bave ekstrakcijom prirodnih resursa. Nudimo neke alternative, imamo puno konkretnih slučajeva, možda bismo mogli to nabrojiti u jednoj drugoj prilici. Dakle, mislim da je ovo mišljenje dobra polazišna točka za konkretne aktivnosti i za zaštitu autohtonih naroda, njihovih zemalja i resursa. Radi se o bilateralnim sporazumima za koje moramo priznati da su propali u tom e, smislu. Evropska unija mora usvojiti obvezujuće mjere kako bi korporacije snosile svoje odgovornosti u ponašanju u trećim državama. To je nešto za što se osobno e, iznimno zalažem. Mislimo da trebamo imati također i javnu evidenciju, registar otetih zemalja autohtonim narodima. Evropska unija mora jamčiti poštivanje ljudskih prava, poštivanje e, prava autohtonih naroda u odnosu na multinacionalne kompanije koje djeluju iz Evropske unije u trećim državama jer su oni odgovorni za kršenje prava autohtonih naroda. Hvala vam. Any other member Hvala. Želi li netko drugi uzeti riječ? Molim vas, možete li reći vaše ime? Ne sjećam se. Dobar dan, ja sam Marija Neuchel. Oprostite, malo sam zakasnila. Ja sam također izvjestiteljica u Sjeni, pa ću samo naglasiti jednu točku koja mi je jako važna. A radi se o tome da moramo biti odgovorni kao potrošači, da moramo biti odgovorni kada se radi o izvozu i uvozu, a to znači da naše djelovanje naravno e, sudjeluje u situaciji o kojoj govorimo. Autohtoni narodi koji su protjerivani iz svojih zemalja. Nije to e, samo loše ponašanje Europske unije, već je to i način preuzimanja odgovornosti za naše ponašanje. Jer se ne radi samo o zemlji ili o vlasništvu, radi se o ribolovu, radi se o pravu na šume, radi se o upravljanju terenima i zato mi je doista važno jer sam izvjestiteljica u sjeni, nažalost nisam čula što su kolege rekle. Dakle, za mene je važno naglasiti posebnu odgovornost Europske unije u okvirima izvoza uvoza, gospodarskih politika, trgovinskih politika, poljoprivrednih, ribolovnih, ribarstvenih politika, jer se stvari ne događaju same po sebi ili padaju s neba. Mi činimo te stvari, ljude protjerujemo i moramo preuzeti odgovornost za to. Hvala vam. Hvala, vi ste za SND izvjestiteljica. Ima li drugih javljanja za riječ? Ne. Onda bih želio vidjeti da li netko iz službe za vanjsko djelovanje ili iz komisije želi nešto reći. Molim vas, možete li reći svoje ime, predstaviti se? Hvala. Ja sam tu uvegent i ja dolazim iz e, službe za vanjsko djelovanje, odjel za ljudska prava. U nekoliko navrata smo imali priliku komentirati ovaj e, važan nacrt mišljenja. Neću sada ići u detalje. Željela bih e, samo spomenuti činjenicu da smo znači povećali našu podršku e, aktivistima i braniteljima e, prava autohtonih naroda uključujući znači ovaj problem jagme za zemljištem u svjetlu klimatskih e, problema. Imamo isto tako u 2017. svibnju zaključke vijeća tu također kršenje i prijetnje e, autohtonim narodima stavlja kao prioritet uz diskriminaciju i e, neravnopravnost kojim su izloženi ti autohtoni narodi. Također imamo i pristup e, EU E, EU-a vezano uz znači to kršenje prava e, autohtonih naroda i to znači mora biti upisano u agentu 2030. godine, a posebnu naglasak, e, poseban naglasak se treba staviti na žene, mlade i djecu. Isto tako, jako je važno da rješavamo isto tako i te situacije prisilnog preseljenja u kontekstu e, sukoba e, rješavanje sukoba, prevencija sukoba i mirno rješavanje, to je nešto što se u svakom slučaju e, treba uzeti u obzir. Imamo također i zaključenje što se tiče prava na poslodavstvo, e, na poslovanje i poduzetništvo. Tu također imamo taj element e, autohtonih naroda i njihovih prava. Isto tako, govorili ste znači i o tom važnom načelu e, prethodne suglasnosti vijeće podržava to e, načelo ovo načelo je važno na svim razinama EU koordinacije, uključujući znači i implementaciju projekata kako bismo uključili e, to načelo na razuman i e, pravilan način. 2013. godine imali smo također i smjernice za bolje zakonodavstvo. Tu imamo e, to načelo da se temeljna prava trebaju primjenjivati kad imamo e, vanjsko djelovanje EU-a. To također uključuje ono e, što se tiče naše vanjske trgovine i politike. U tom smislu smo osmislili te smjernice te imamo upućivanje na prava autohtonih naroda. Veselimo se finalizaciji i završenju ovog važnog e, izvješća i veselimo se daljem radu s vama. Hvala. Možda bi netko iz komisije želio uzeti riječ? Ne. Ili ipak je? Molim vas, možete li se predstaviti? Dobar dan. Zahvaljujem. E, ja dolazim iz DEFKO, jedinicu za prava čovjeka i bavim se znači ovim e, pitanjima e, prava autotonih naroda. Želim zahvaliti zastupnicima koji su uzeli riječ. Nažalost u DEFKU tu situaciju poznamo jako dobro ovdje znači imamo taj mehanizam branjenja ljudskih prava i osoba koja brane ljudska prava no e, nažalost često ti ljudi e, e, su ubijeni a imamo također i vođa u okviru autohtonih naroda koji su izloženi progonima jer njihova zemlja interesira velike poslovne krugove u ovom trenutku imamo prijedloge, imamo pet milijuna proračunskih sredstava koji su namijenjeni takvim e, e, projektima. Ja e, dolazim znači iz Devkoa, no mogu reći da to u svakom slučaju prelazi naš e, okvir djelovanja. Imamo takozvane line DG koji e, uključuju politike ulaganja, poduzetništva, ljudskih prava, imamo također i glavnu upravu za poljoprivredu i tako dalje, sve je to citirano to je pravi izazov za nas. Mi e, pokušavamo zajedno pronaći e, koherentne vanjske i unutarnje solucije. Moramo imati znači tu koherentnost između unutarnjeg i vanjskog djelovanja. E, imamo znači FLECT i VPA koji su, su uključeni u to. Imamo znači s jedne strane tu uredbu o uvozu drva nisam specijalist, znači imamo te uredbe koje zajedno djeluju na vanjskom i unutarnjem planu. Na kraju imamo taj pristup pomoću prava, teško je to osmisliti jer to znači također i e, mijenjanje mentaliteta što se tiče implementacije, e, svakodnevne implementacije projekata. To su riskantni projekti za razvoj. Odgovorit ću e, znači, na ovo pitanje u Keniju. Imamo SMV, taj e, projekt za razvoj, također Water Tower, okolišni projekt. Delegacija je 17.1. prekinula financiranje e, zajedno sa e, kenijskim vlastima i to nakon e, masakra 12.1. To nam jedino preostaje od kad radim na području razvoja, što prema mojim saznanjima, ne znam da postoje mehanizmi gdje možemo uložiti žalbe što se tiče europskih financiranja. Nemamo također ni mehanizam naknada, kompenzacije, e, pravnih lijekova i tako dalje. E, ovo izvješće je u tom smislu jako dobro uravnoteženo. Ja sam ga i sa velikim interesom pročitala i e, čestitam osobama koje su uložile napor u osmišljavanju i pisanju ovog izvješća. Hvala. Hvala, Marija Hojbuh. Želite li možda nešto reći kao završetak rasprave? Da, najsrdačnija hvala na navođenju ovih brojnih primjera koje ste naveli. To pokazuje koliko je važno naše izvješće. Puno hvala također i komisiji jer ako komisija sama kaže da još nemamo nikakvih mehanizama putem kojih bismo rješavali ove probleme, tada vidimo koliko je važno riješiti to pitanje. Ne možemo dozvoliti da ljude koji su oštećeni, bez obzira jesu li žene, djeca, autohtoni narod ili marginalizirane skupine, nije moguće da oni ne mogu imati niti jedno jedino mjesto kojem bi se mogli obratiti u takvim teškim situacijama. Dakle, iznimno je važno da počnemo djelovati u tom e, smjeru i doista vjerujem da nećemo ostati samo na stajalištu ili izvješću, već da će konkretne mjere slijediti. Na primjer, da ćemo imati mehanizme za žalbu, da ćemo razmisliti što doista praktično i pravno možemo provesti. Dakle, najsadašnja hvala s moje strane. Mi ćemo uzeti u obzir sve što ste rekli. Haviland je spomenuo širi kompromis, da široki i nadam se dobar kompromis. Tako da se veselim na ove vaše, e, e, za ove vaše prijedloge i na daljnje pregovore. Hvala Marija. Hvala Mariji i na vašim doprinosa. E, za sljedeći tjedan u 17 sati imamo rok za podnošenje amandmana, a što se tiče e, glasanja, e, glasat ćemo ovom izvješću mišljenju 20. ožujka. Ova točka dnevnog reda je zatvorena, sad prelazimo na e, sljedeću točku dnevnog reda, humanitarna situacija Demokratskoj republici Kongo. Ovdje imamo E, razmjenu mišljenja sa Andrulom Kaminarom, direktoricom za Afriku, Aziju, Latinsku Ameriku, Karibe, Pacifik iz glavne uprave EKO iz Europske komisije. So I'm going to make a short intro. Ja ću sad kratko uvesti ovu temu dok naša gošća ne zauzme svoje mjesto. Sad prelazimo znači na sljedeću točku našeg dnevnog reda, humanitarna situacija u Demokratskoj Republici Kongo. Budući E, da je ova situacija e, u DRC-u zabrinjavajuća već cijeli niz godina. Imamo znači milijune e, žrtava. U tom svjetlu 2017. godina se smatra jednom od najsilnijih godina u povijesti ove zemlje Radi se znači o nestabilnoj političkoj situaciji, imamo nasilje koje se povećalo posebno na sjeveru i jugu e, poruk, e, e, regije Kivu, Tanganjiki i isto tako ukazaju. Kazaju. Rezultat toga je da imamo 4,3 milijuna e, prognanika. Imamo također i humanitarni e, plan za odgovor na ovu situaciju za 2018. godinu u DRC-u i e, postavlja se da treba 1,7 milijardi sredstava kako bismo odgovorili na potrebe 18 milijuna ljudi kojima je potrebna ta znači humanitarna pomoć. E, u Ujedinjeni narodi su znači e, proglasili situaciju DRC-u e, e, razinom 3 urgentne situacije u listopadu 2017. godine, a znači imamo e, širom svijeta situaciju koja se treba uzeti u obzir. Evo, gospođa Kaminara će nam sad reći nešto o toj situaciji. Hvala, jako mi je drago što danas mogu s vama razgovarati o situaciji u Demokratskoj republici Kongo, DRCU. Ovdje imamo e, tri različita aspekta. Prvo, Imali smo znači e, situaciju na terenu da vidimo kako se ona razvija. Također imamo odgovor, a nakon toga ću vam dati informaciju o e, sljedećoj informaciji koja će organizirati e, UN o DRC-u. Humanitarna situacija na terenu vrlo kratko. Željela bih citirati ravnatelja međunarodne e, nevladine organizacije. I to je nešto što mogu potpisati, a slijedi. 2017. godina je bila teška godina za e, Kongo, a 18, 2018. će biti još e, teža. Ono što sam vidjela na terenu me navodi da to da potpisujem sve ovo što je napisano. Već ste čuli neke brojke. Ja ću ući malo e, više u analizu. Imamo znači 13 e, milijuna u potrebi, 7,7 koji trebaju hranu. E, imamo znači tešku neuhranjenost djece, isto tako više od 4 milijuna progranika, prognanika, najveća brojka u Africi. Imamo E, također i 500 tisuća e, stanovnika DRC-a u e, okrajnim susjednim zemljama na jugu Sudana, u Burundiju i tako dalje. Ako ljudi bježe u zemlju kao Južni Sudan, onda možete shvatiti kakva je katastrofalna situacija tu u ovoj zemlji jer imamo i humanitarne krize na primjer u e, sjeveru Sudana imamo također i e, velike rizike za epidemije imamo u Kinshasi e, prijetnju epidemije imali smo i 50 e, tisuća slučajeva 2017. godine e, vezano uz izbijanje znači epidemije kolere. Danas govorimo o tome da znači stanovnici DRC-a idu u Ugandu i tamo smo zamijetili slučajeve kolere. Ljudi se sele i tamo prenose probleme. Imamo znači veliku potrebu za zaštitom, a imamo više od 120 naoružanih e, skupina koje operiraju u zemlji. E, situacija je vrlo kompleksna i humanitarci se teško s time suočavaju, moramo rješavati na terenu stvari, ne znamo ko kontrolira koji teritorij, imamo toliko naoružanih e, oružanih skupina, imamo toliko e, problema, kriznih situacija, te isto tako u ovom kontekstu djelovanje je jako teško, ne smijemo zaboraviti također i na velike probleme velike, e, velike rasprostranjenosti, zapravo geografske rasprostranjenosti Konga, e, koja e, Kongo je velik kao zapadna Europa. Ne znam koliko imam vremena, ali mogu također i opisati nešto što sam vidjela na terenu, no u ovom trenutku bih završila i mogu odgovoriti na pitanja kasnije. Tijekom e, svoje posjete sam e, vidjela isto tako partnere E, voditelje projekta u Kinshasi i dobar dio vremena sam provela u Kasaju. Mogu reći da imamo sve sastojke koje mogu dovesti do humanitarne e, katastrofe. Komisija je vrlo zabrinuta sa humanitarnom situacijom u DRC-u i kao što sam već rekla i kao što je već rečeno, ako pogledamo u kristalnu kuglu za 2018. godinu, onda izgleda da se ta situacija neće poboljšati. Sad nekoliko stvari o Kasaju. Radi se o regiji koju sam posjetila. Jedno od interesantnih stvari da ta regija nije bila izložena humanitarnoj krizi prije dvije godine, 2016. godine. U Kivu smo već imali eh, kriznu situaciju, znači u toj regiji Kivu, ali u Kasaju ne. Ali sada da, imate 1,5 milijuna ljudi koji bježe iz svojih domova. Pola od njih eh, se pokušavaju vratiti u svoje domove. No, u međuvremenu su znači izgubili svoju žetvu, isto tako su kuće i škole spaljene. Što se tiče samih problema, humanitarna pomoć ne može sama riješiti i odgovoriti na sve probleme. Mi činimo sve što je moguće i u našoj moći Ovdje imamo i e, političku, humanitarnu krizu, krizu e, koja je karakteristična za nerazvijene zemlje. To je jedan koktel koji je e, vrlo eksplozivan. Komisija također radi i suradnje u različitim glavnim upravama kao glavna uprava za DEFKO, na primjer kako bismo bili učinkoviti, najučinkovitiji jedan od sektora koji e, zahtjeva veliku pomoć je zdravstveni sektor. U Kasaju, u bolnici koju sam e, posjetila, imali smo i samo jednog kirurga u e, znači rasponu od 200 kilometara. da ne možete voditi e, bolnice bez jednog kontinuiranog financiranja A sad prelazim na sljedeću točku i tu bih željela istaknuti neke stvari. Na kraju 2017. godine smo imali pokazatelje koji su ukazivali na to da imamo stabilizaciju ili smanjenje e, i sukoba i e, odlazaka ljudi iz svojih domova. Prvih tjedana u e, siječnju smo imali veliko povećanje raseljavanja zbog sukoba. I mogu reći, ako smo imali malo smanjenje, sad imamo veliki e, skok. Što se tiče humanitarnog odgovora, u e, e, studenom smo imali zaključke vijeća o DRC-u. Jedan od zaključaka je bio da se e, koordinacija UN-a mora povećati kako bi se riješila situacija. Od tog vremena smo imali cijeli niz napredaka. Sad imamo e, zamjenika posebnog izaslanika e, glavnog tajnika gospodin Kim Buldog on je znači koordinator za humanitarni pomoć i on je došao na to mjesto u siječnju e, sustav un također pokušava odgovoriti na tešku kriznu situaciju na terenu imali smo znači razinu 3 E, krizne situacije u DRC-u. E, u svijetu sada imamo tri situacije koja se karakterizira razinom tri, znači humanitarne krize. Sadašnja najava, e, jer se to radi za šest mjeseci, završava 30. E, četvrtog, ali to nije bilo za cijeli DRC, nego za tri regije, Južni e, Kivu, Tanganjika i Kasai koji sam ja posjetila, ali ne smijemo zaboraviti druge regije kao Sjeverni Kivu, gdje su pokazatelji takvi da zapravo e, možemo strahovati da je situacija još gora. Tamo sukob i kriza traju već godinama moramo se istodobno koncentrirati na te različite krizne regije i situacije. Isto tako se što se tiče zaključaka vijeća ono što vidimo u na terenu znači e, vidimo da će se možda financiranje Minoskua smanjiti. To će imati zbilja utjecaj na terenu. Imamo znači e, osoblje Minoskua u e, Kasaju i nemamo sad tu stotine ili tisuće vojnika, ali oni ipak pomažu da se preveniraju određeni sukobi ili da izmaknu kontroli. E, situacija u DRC-u je prije svega kriza e, koju se treba znači zaštiti protection crisis. Imali smo isto tako cijeli niz razmjena mišljenja prije Božića. Ovdje imamo znači potvrdu da će se danatorska e, konferencija održati 13.4. povjerenike. Steljamidis će biti su e, predsjedatelj e, sa, zajedno sa ravnateljom OKE te također nizozemskom ministrom vanjskih poslova gospođom eh, eh, Singrid Kall. Namjera je da se ta kriza učini vidljivijom, te da se pokuša mobilizirati više sredstava. Što se tiče izazova financiranja, oni su veliki Odgovor je e, se znači udvostručio između 2017. do 2018. godine 1,7 milijardi, no ovo je jedna od najvećih e, kriza u svijetu, a imamo i druge velike krize u svijetu, e, potrebe se povećavaju i odgovor na sve potrebe će biti veliki izazov. 2017. godine Europska komisija sa državama članicama je doprinjela znači sa 200 milijuna e, e, US dolara u DRC-u. EU zajedno je znači e, odgovorila sa 25% potrebnih sredstava. što se tiče e, financiranja komisije za DRC. E, povjerenik e, namjerava posjetiti DRC prije konferencije kako bi osobno mogao analizirati situaciju na terenu i isto tako najaviti zbilja znakovite svote pomoći za 2018. godinu. Ja ću tu sad završiti, ako ima kakvih pitanja, naravno bit će mi drago odgovoriti na njih. Uh, uh, Hvala lijepo. Članovi sada mogu uzeti riječ i prvi govornik uh, bit će izvjestitelj za humanitarnu pomoć Enrique. Izvoli. Muchas gracias, no solamente por... Hvala lijepo. Željeli bismo vam zahvaliti na vašoj prezentaciji i na tome što ste došli. Mi često u ovom odboru razgovaramo o prirodnim katastrofama koje se događaju diljem svijeta, a ovdje smo zapravo suočeni sa jednom od najvećih kriza koje se događa. Svi članovi našeg odbora zahvaljuju vam na ovim informacijama. Vi ste bili na terenu i mogli ste vlastitim očima vidjeti tragediju i e, nesreću u kojoj žive milijuni ljudi i manjak resursa sa kojima su suočeni. 2018. E, godina kazali ste bila je čak i gore od 2017. godine i nažalost, to je već e, postalo pravilo e, kod e, različitih kriza koje imamo u svijetu. Dakle, to više nisu privremene krize, već se radi o krizama koje postaju kronične. Dakle, ovdje sad imamo jedan dodatni problem, a to su resursi. Jer vi ste na kraju vašeg izlaganja rekli kako Rekli ste kako je za iduću godinu predviđen vrlo značajan iznos. Radi se o više milijardi eura. ali tu treba uzeti u obzir i postojeće potrebe koje, koje proizlaze iz drugih kriza na svijetu. Dakle, kada neka kriza postane kronična, to znači da jedan već veliki dio resursa, to jest da jedan veliki dio resursa treba biti posvećen toj krizi. Dakle, i a, s obzirom na tu situaciju postaje teško reagirati na nove krize. Kao što ste i sami rekli, ova kriza pogađa više regija. razina krize je, radi se o trećoj razini postoji jako puno krize na svijetu podjednake, podjednakog intenziteta. To je, na primjer, slučaj u Siriji, u Sudanu. A zapravo želim reći sljedeće. Neke od tih kriza jako su vidljive u Europskoj uniji i izravno nas pogađaju. budući da se događaju s druge strane naših granica, kao što je to slučaj sa Sirijom, ali postoje i kriza koje koji su udaljene od europskog područja, kao što je to slučaj kriza a, sa roga Afrike, a koje pogađaju desetke milijuna osoba a istovremeno te su krize jako udaljene od nas i čine nam se zapravo udaljenima zato što nisu odmah uz naše granice ili blizu naših granica. E, zato imam dojam da je ono što komisija čini jako važno. Važno je otići na teren, važno je e, posjećivati institucije, ali isto tako je važno da, da komisija odigra svoju ulogu na toj konferenciji, dakle kako bi se tim krizama dala veća vidljivost. Dakle, mislim da se taj posao mora nastaviti. Vi ste također napravili poveznicu između humanitarnog odgovora na krize i razvoja. Želio bih da nam date nešto više pojedinosti o, o tom pitanju, a imam također i ja jedno pitanje za vas. Dakle, ako postoji politički razvoj, u tim u toj zemlji. Što vi mislite, hoće li idući izbori ovu krizu učiniti težom ili će možda ublažiti krizu? Gospođa Kaminara će na kraju odgovoriti na sva pitanja. Hvala predsjedatelju. Osamnaest godina sam prisutan u ovom odboru i Eko je uvijek određivao sjajan posao kada je riječ o humanitarnim krizama i, kada je riječ o promicanju zaustavljanja, zaustavljanja patnje. Dakle, u ovih 18 godina koliko sam član ovog odbora, DCR je više, u više navrata bio u središtu našeg interesa. Mi smo pratili ljude koji su, e, koji su e, stvarali ovaj problem i neki od njih su završili na Međunarodnom kaznenom sudu. Jedan od problema ovog dokumenta koji je pred nama jeste da je to primjer onoga što se treba učiniti. A naravno, ono što se treba učiniti i treba se učiniti onda čini se kao da, da, se problem sastoji samo od prirodnih katastrofa, ali to nije točno. ne radi se o zemljotresu, ne radi se o tsunamiju, radi se o problemima koje je stvorio čovjek. Dakle, ovaj odbor i naši porezni obveznici moraju znati tko je sve ovo započeo, tko je odgovoran. Tko bi trebao biti uhićen i kome bi se trebalo suditi? Jer novac naših poreznih obveznika se slijeva u područja sukoba nekih drugih ljudi koji stvaraju, koji sukobe, kreiraju konflikte radi vlastite zarade. Ne rade to zato što nemaju pametnija posla. Oni stvaraju sukobe u toj regiji, osobito u Kuvuji regiji i blizu Ruande. Tamo su prisutni ogromni resursi. Mi moramo shvatiti da ne možemo nastavljati podupirati i slati pomoć ljudima samo zato što su u teškoj situaciji s, geografskog stanovišta, nego moramo uzeti u obzir i da probleme stvaraju ljudi. Mi možemo ljudima pomoći na terenu bolje od bilo kakve obavještajne službe, cije i tako dalje. Zašto? Zato što su ondje ljudi prisutni u svakom selu i I trebali bismo o tome govoriti, o informacijama koje dobivamo sa terena. Cecil Kijenja je sljedeća govornica, izvolite. Grazie. E, Hvala lijepa. E, žao mi je što nisam mogla biti nazočna od početka, ali moram reći da je situacija u Kongu nešto što jako dobro poznajem i to upravo zato što radim na tom pitanju. E, ranije sam čula kolegu Enrika koji je govorio o ratovima i o krizama koje imaju manje vidljiv učinak jer su daleko od ratova koji su nam bliži. Kriza u Kongu ima različite uzroke. Prvo gospodarska kriza, politička kriza i to je temelj svega onoga što je danas dovelo u konačnici do humanitarne krize. Govori se o krizi niskog intenziteta. Imamo više od 6 milijuna mrtvih, barem po službenim podacima, a mi znamo da je sigurno došlo već već do 10 milijuna mrtvih ili žrtava od 96. godine do danas. I čini se da milijuni tih žrtava ne predstavljaju neki pretjerano važan broj da bismo intervenirali i rješavali krizu. Kriza je direktno povezana sa prirodnim resursima Konga. Ono što se sad događa u Kongu je primjer kako gospodarski interesi interesi brojnih država i e, poslovnih subjekata dolaze ispred ljudskog života, jer govorim o gotovo 10 milijuna mrtvih u Demokratskoj republici Kongo i koji danas zahtijevaju pravdu, a mi ne možemo okrenuti pogled. Trenutačna humanitarna kriza je kriza u Kasaju, u Beniju, ali nemojmo zaboraviti još jednu krizu koja je pred nama. Isto tako u regiji Kasaj. Govorim o kobaltu. Kobalt je jedan od najvažnijih minerala za blisku budućnost. Radi se o tehnološkoj e, revoluciji gdje će kobalt biti iznimno važan. Radi se i o području Katange, e, čujem da veliki broj ljudi iz Katange ide u Zambiju. Zambija ima ogromni broj izbjeglica iz Konga. Dakle, još jedna humanitarna kriza. Pa se pitam, do kada ćemo pitanje Konga jednostavno smatrati samo humanitarnom krizom, koja je međutim direktno povezana sa političkom krizom i direktno povezana s režimom koji je tamo i koji nameće E, svojim državljanima da prihvate te štetne situacije. Dakle, 2016. godine predsjednik Kabila je ostao na vlasti zahvaljujući dogovoru silvestarske noći i tim dogovorom je ostao na vlasti do danas a to je već kršenje Ustava, jer je njegov mandat trebao završiti 19. prosinca 2016. Dakle, e, u izbori su trebali biti 2017. sad su pomaknuti na kraj 2018. a već sada znamo da se radi o farsi. Farsa traje, ljudi umiru. Dakle, Humanitarna pomoć je u redu, ali mislim da bismo trebali intervenirati da bismo riješili političku krizu, jer je to politička kriza namjerno izazvana, a u cilju zaštite interesa gospodarskih subjekata. Dakle, pitam sada, je već drugi put da e, interveniramo u Kongu, šaljemo pomoć u Kasai, imamo konferenciju donatora. Tko će dobiti tu pomoć? iste korumpirane osobe koje ubijaju? Tko će upravljati tom financijskom pomoću? Jer do stanovništva ta pomoć ne stiže. Kakva će biti uloga u parlamenta? Tko će jamčiti ljudima koji su sakriveni po šumama da će pomoć doista stići do njih? Hvala. Žele li se još koji član javiti? Ako to nije slučaj. Onda bih e, pitao e, glavnu upravu Devko. Žele li se javiti i nešto reći? Onda se vraćamo naše gospođe Kaminara koja će nam dati odgovore. Hvala lijepo na pitanjima. Pokušat ću odgovoriti na njih. Neka od pitanja odnose se na odgovornost države prema stanovništvu na terenu i ja sam se na to osvrnula kada sam govorila o pitanju nepostojanja zdravstvene skrbi. Tijekom misije iz prve sam ruke mogla vidjeti koliko je sve to komplicirano i koliko je komplicirano provoditi humanitarnu pomoć u DRC-u. Koliko puta morate platiti pristojbe za slijetanje aviona, polijetanje aviona. Gdje god idete, postoji čitav sustav koji od humanitaraca, kao i drugih, zahtjeva da preskaču administrativne prepreke. Jedan od sastanaka koji sam održala sa novom vladom, KASAI Centrala, upravo je to bilo ključno pitanje koje sam postavila na tom sastanku. Dakle, humanitarci su u DCR-u kako bi pomogli ljudima, kako bi ta pomoć bila što učinkovitija i što bolja. Ja ne kažem da oni zarađuju, ali kažem da je sustav koji postoji takav da kako biste imali pristup zračnoj luci morate platiti pristojbe, a iz toga humanitarci nisu isključeni. Dakle, jedan od aspekata jest složenost sa kojom se mi humanitarci moramo nositi i moramo manevrirati oko te kompleksnosti kako bismo obavljali naš posao. Drugo pitanje je sigurnosni aspekt. E, DRC je jedno od najopasnijih mjesta za humanitarne radnike. Prekičer smo saznali da je jedan radnik nevladine organizacije, mislim da je to u Kibuzu, da je otet i ubijen. Dakle, situacija je izrazito kompleksna na terenu. Iako je teško dobiti pristup i osigurati da mm, su humanitarni radnici sigurni u obavljanju svog posla. Treće pitanje, infrastruktura. Čak i u situacijama dakle, gdje postoje ceste, dakle na mjestima gdje postoje ceste, te ceste nisu održavane. Što znači da humanitarci imaju otežan pristup udaljenim selima. Vrijeme koje vam je potrebno kako biste uopće pristupili, kako biste došli do tih ljudi, e, značajno komplicira njihov rad. Ima jako puno raseljenih ljudi. To znači da su ti, eh, ti ljudi izgubili pristup vlastitoj zemlji. Um, izgubili su, dakle ne mogu saditi i jako je teško ponovno započeti taj posao. Ja vam eh, mogu reći, zato što sam to vidjela na terenu i rekli su mi naši partneri na terenu, da mi pokušavamo učiniti što više je moguće kako bi ti ljudi ponovno stali na svoje noge i kako bi prestali primati humanitarnu pomoć. Na primjer, jedan od partnera koje financiramo um, um, pokušava udružiti raseljene ljude u neku vrstu zadruga. Njima se daje zemlja, ta zemlja je zajednička daju, im se također sjeme i neke vrlo, neki vrlo jednostavni alati kako bi mogli saditi i kako bi mogli imati žetvu i jednostavno izdržavati svoje obitelje, a da nužno ne ovise o humanitarnoj pomoći u budućnosti. Dakle, ta vrsta projekata ima još jednu prednost. Naime, te skupine raseljenih ljudi uključuju ljude koji, dolaze iz različitih etničkih skupina i skupina koje su možda i međusobno ratovale, tako da se na taj način zapravo ponovno gradi mir jer se ljude udružuje i da im se prilika da rade zajedno. Vi ne možete zamisliti koliko su ti ljudi sretni E, što vide tračak nade da se ponovno negdje može početi život negdje drugdje, na malo parceli e, zemlji, unutar jedne zajednice i da se jednostavno može ponovno započeti život. Kao što sam rekla na samom početku, Kongo nije, ne predstavlja samo jedan problem, to je kombinacija niza ozbiljnih problema koji su kombinirani, koji su doveli do humanitarne krize. E, tu se također i postavlja pitanje 1,8 milijardi koje su potrebne s obzirom da znamo koliko je kriza na svijetu u ovom trenutku prisutno i mi se nadamo da, ćemo uspjeti pronaći tih 1,8 milijardi, ali vrlo je vjerojatno da nećemo uspjeti doseći taj iznos. Stoga je jako važno odrediti prioritete i na tome radimo sa svima. Ako smanjimo, ako dobijemo manje od potrebnog iznosa, mi moramo biti sigurni eh, da će svaki euro otići u prioritetna područja. Zato je jako važno da UN-ova struktura i UN-ov sustav bude prisutan na terenu i da nastavi sa određivanjem prioriteta, da, odredi područja koja su dakle prioritetna, kao što je prije svega pristup vodi i prehrana, i također trebaju odrediti prioritete u smislu, u smislu geografskog područja. pitanje vezano za ogromne resurse DRC-a. Naime, njihovi potencijali su golemi, to nije ništa novo. Tijekom konferencije razgovarali smo i o tome kako humanitarna pomoć može imati i nus efekte kada je riječ o, o rudama. ali kao što rekoh, ta pitanja ne potpadaju pod humanitarnu pomoć i e, to su zapravo pitanja kojima se ne bave humanitarci nego netko drugi. Sljedeće pitanje. Daću vam, daću vam odgovor vezano za poveznicu između razvoja i humanitarne pomoći. Naime, mi pokušavamo fondove, odnosno sredstva za razvoj uputiti prema Um, sustavima zdravstvene skrbi, kako bismo osigurali minimalnu zdravstvenu infrastrukturu. Tako da, kada se ljude šalje u centar zdravstvene skrbi, mi želimo osigurati da tamo budu bolničarke koje će um, voditi brigu o tim ljudima. Dakle, pokušavamo kombinirati ono čime mi raspolažemo i ono čime raspolažu fondovi za razvojnu pomoć. Što se tiče izbora, to je političko pitanje. Ja vam samo mogu reći e, što misle ljudi sa kojima sam razgovarala e, u toku tjedan dana. Razgovarala sam sa stotinama ljudi. Naime, ljudi se boje onoga što će se dogoditi u pogledu izbora. Ovo je vrijeme velike nestabilnosti. Ljudi se boje potencijalnog poresta nasilja u narednim godinama. Što se tiče prirodnih katastrofa i katastrofa kojima je uzrok čovjek, moram reći da su to politička pitanja. Mi, humanitarci, ne smijemo politički djelovati. Mi vidimo naravno što se događa na terenu, ali nije naša uloga da krenemo uopće u tom smjeru. Nije na nama da predviđamo tko će biti uhićen, a tko neće ili tko bi trebao biti uhićen, a tko ne. Mikrofon molimo. možete nam barem reći e, koji je prema vašem mišljenju odgovoran, tko je to započeo i tko kome čini što, tko koga ubija, koja skupina se bori protiv koje skupine. Niste slijepi pred tim činjenicama. Postoji čitav niz međunarodnih promatrača u Kongu koji promatraju situaciju, mi znamo što se događa na terenu. Ono što nas najviše brine jest to da ne smijemo ni na koji način dovesti u pitanje pristup koji imamo, imamo ljudima i također ni na koji način ne smijemo stvoriti rizik za humanitarce koji u vrlo ekstremnim uvjetima pružaju pomoć na terenu Dakle, prvo što moramo reći jeste da mi nismo politički, politički orijentirani, a druga stvar je da imamo odgovornost prema ljudima na terenu i ne smijemo ih nikako dovesti u opasnost da budu žrtve agresije. Dakle, postoje drugi akteri kojima je upravo to mandat, dakle politička sfera, ali nama to nije. Što se tiče regionalne, regionalne dimenzije, to sam naglasila i e, u više navrata i potpuno se slažem s vama. Dakle, pola milijuna um, je u, raseljena u susjednim zemljama. DRC je izrazito važna zemlja jer je sam, ne samo središnji položena već i jako velika. Da, ljudi bježe i u Zambiju i u druge zemlje. U nekim od susjednih zemalja pružamo pomoć kako bismo olakšali um, um, rad humanitarcima koji se bave izbjeglicama iz Kongoa. Također se bavimo pitanjem kolere koje se širi i pokušavamo i e, taj aspekt uzeti u obzir, medicinski aspekt uzeti u obzir. Što se tiče toga tko prima pomoć, opet e, mi se bavimo humanitarnom pomoći i potpisujemo ugovore ili sa UN-ovim agencijama ili sa međunarodnim nevladinim organizacijama. Naime, međunarodne nevladine organizacije ponekad imaju lokalne partnere, ali ništa od toga ne prolazi kroz vladine strukture. Niti kroz središnje vladine ili lokalne vladine strukture. Mi prema pravilima možemo sklapati ugovore samo sa ove dvije vrste organizacija. Dakle, organizacije koje potpadaju pod UN ili međunarodne nevladine organizacije koji su se nama sklop, koji su ispunili sve kriterije iz iz okvira o partnerstvu. Dakle, mi s obzirom na to pokušavamo svoje potencijale maksimalno iskoristiti. E, stalno imamo posjete koje stalno dolaze iz središnjice, a u Kinshasa imamo i kolege. koji razgovaraju sa korisnicima i koji vode računa da projekti doista postižu svoje ciljeve. Okay, <clears throat> U redu, hvala lijepa. Imamo li nekoga iz službe za vanjsko djelovanje koji bi možda htio prokomentirati političku situaciju u Kongu? Please introduce uh, Molim predstavite se kad budete uzeli riječ. Hvala vam. Ja sam Marko Unjom iz Odjela za Afriku i tu sam. Spreman sam odgovoriti na svako konkretno pitanje. Oprostite, možete li nam u pet minuta kao stručnjak o pitanjima Afrike objasniti kako je sve počelo, što se događa i što radi Evropska unija da bi to zaustavila? Um, well, Nažalost, nisam stručnjak za Kongo. Predstavljam samo kolegu koji nije mogao doći na sastanak. Okay, Hvala vam, razumjeli smo. Šteta je da nije dostupna osoba koja nam je danas doista trebala. Hvala vam lijepa, došli smo do kraja ove točke dnevnog reda. Hvala gospođi Kaminara i svima koji su uzeli riječ. And the next item, thank you. Point 16 on our agenda is the fight against counterfeit. Idemo na sljedeću točku. Borba protiv eh, krivotvorenih lijekova. Vrijeme za akciju. Imamo ovdje neke stručnjake profesor Gentilini iz e, programa za pristup kvalitetnim ljekovima i zdravstvenoj skrbi iz zaklade Širak i gospodin Bernard Leroy, direktor agencije. Molim lijepo stručnjake da dođu za predsjedavajući stol. you have a seat here. Mr. Leroy. Yeah. Bonjour. Welcome. Your seat is there. Well, I, can, I guess I can save some time. Pa dobro, evo, uštedit ćemo na vremenu, dati ću riječ direktno, izravno našim stručnjacima. Eh, profesore Gentilini, izvolite. Imate desetak minuta. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo zastupnici, od svih nejednakosti ona najveća je nejednakost pred zdravljem 12. Eh, listopada 2009. predsjednik eh, Žaka Širaka uz pomoć eh, više čelnika država afričkih zemalja je izgovorio kad je prokazivao tu sanitarnu dramu krivotvorenih lijekova te je pozvao da se politički čelnici udruže protiv te pošasti. S druge strane Imamo također i paraliziranost e, međunarodnih institucija, e, posebno međunarodne svjetske zdravstvene organizacije. Vijeće Europe je poduzelo inicijativu prije osam godina da napiše e, konvenciju Medikrim kako bi se znači kriminalizirala trgovina krivotvorenih lijekova. Ta strašna i smrtonosna trgovina koja je e, ograničena na siromašne zemlje je poprimila velike razmjera te izaziva e, opasnosti za zdravlje svih u cijelom svijetu čak i u Europi. Zbog solidarnosti sa siromašnim zemljama i zbog vlastite sigurnosti mi imamo e, obvezu da riješimo tu sanitarnu dramu krivotvorenih lijekova. Gospodine predsjedniče, danas dok imamo taj farmaceutski zločin koji se širi, mi se veselimo da je vaš odbor na inicijativu europskog zastupnika Luja Mišela i e, fondacije Širakt odlučilo se pozabaviti i uhvatiti u koštaca ovom pošasti. Radi se o e, najsiromašnijim e, pacijentima koji su ovdje ugroženi. Europska unija se mora e, snažno angažirati protiv skandalozne trgovine krivotvorenih lijekova. Znači ovdje ću vam pokazati neke slike i ovdje podsjećam na sliku koju dobro poznajete. Radi se o lijekovima koje se daju na, e, na tržnicama. Ovo je znači e, smrt princa pjevača i gitarista to je e, znači e, njegova smrt je posljedica falsificiranih lijekova to nije dovoljno prokazano trebamo biti svjesni toga da svi u svijetu mogu biti žrtve toga ovdje nekoliko brojki u svijetu svake godine a radi se o procjeni, e, između 700 do 800 tisuća smrtnih slučajeva, više nego malarija. 10% krivotvorenih e, lijekova e, je prisutno na tržištu, te da 50% lažnih lijekova se nalazi na i prodaje na internetu. Za jedan uloženi dolar smatra se da je ova trgovina puno unosnija od trgovine drogom koja znači ima prinos od 10 do 20 a ovdje čak do 240 uh, e, e, dolara koristi. Možemo reći da se proizvodi prije, prije svega u Aziji, u Indiji i u Kini. Nakon toga imamo trgovinu, te rute, tranzitne rute koje prelaze kroz Europu te se vraćaju u e, Afriku koje je znači područje gdje se najviše prodaju ti lijekovi. No u ovom trenutku Afrika nije više jedini kontinent, nego u tom smislu je i Europa izložena. Ovdje vidite crvene točke, kartu Europe gdje se pokazuje gdje se taj sustav i e, širi i razvija. Imam, to ide sve do Maroka. Želio bih podsjetiti na akciju međunarodnih e, institucija. One zapravo ne obavljaju svoj posao na pravi način. E, Svjetska zdravstvena organizacija je dobro počela, mi čini mi se 88. smo imali znači e, jasno podizanje svijesti tijekom glavne skupštine u Ženevi, a nakon toga 18 godina krivične e, šutnje. Nakon toga smo imali u Beirutu poziv čimbenika e, na području zdravstva i e, frankofoni ljekarnici su lansirali apel iz Mm, Beiruta. Nakon toga 2009. godine smo imali poziv i apel izjava iz Kotonua. Ja sam na početku svog govora citirao ovu rečenicu Žaka Širaka. Ona je izuzetno važna i to je znači temeljni čimbenik zdravlja temeljni čimbenik razvoja. Vidite da nakon toga imamo u crno novo razdoblje šutnje međunarodnih organizacije i možemo reći da smo postepeno imali e, podizanje svijesti i nakon toga imamo kao rezultat e, europsku direktivu koja je znači usvojena 2011. godine. No, prije toga smo imali potpisivanje konvencije Medikrim u Moskvi. E, radi se o konvenciji Medikrim Vijeća Europe, a ona je otvorena svim zemljama i državama. U ovom trenutku imamo veliki broj zemalja koje su potpisali tu konvenciju, ali ne dovoljno. Ono što e, mi žalimo da Europska unija kao takva, kao entitet nije potpisala ovu konvenciju sljedeće. E, znači Medicinska akademija u Francuskoj je snažno e, iskazala svoje stajalište jednim izvješćem i taj izvješća je potpisan od strane tri e, uključene nadležne akademije, akademije znači medicinske, farmaceutske i veterinarske akademije mogu reći da se krivotvoreni lijekovi tiču također i e, uzgoja stoke. U nekim regijama a, Afrike 70% lijekova koje veterinari koriste su krivotvoreni ljekovi. lijekovi. Znači imamo e, tu također e, i farmaceute, medicinare, znači liječnike i veterinare koji su zajedno E, potpisali taj to izvješće. Ono što je važno da se i međunarodne strukture, na primjer IAP, uključe. Nešto vezano uz ovu konvenciju Medikrim. Konvencija Medikrim je potpisana u Moskvi 2011. godine. To je prvi međunarodni e, pravni instrument koji kriminalizira trgovinu i također trgovce e, lažnim lijekovima te također se skrbi o i uzima u obzir i e, žrtve, znači imamo 27 podmisica, 11 ratifikacija, stupila je na snagu, primjenjuje se od 1. sjeća 2016. godine, a nakon toga ćemo imati ad hoc e, odbor 2018. godine. U siromašnim zemljama pristup e, e, kvalitetnim lijekovima prolazi kroz senzibilizaciju javnog mijenja, pristup e, kontroliranim e, e, znači točkama prodaje također smanjenjem cijene lijekova bez naravno smanjenja kvalitete i dovođenja u obzir ovog aspekta znanstvenog istraživanja univerzalno socijalno i zdravstveno osiguranje je obećanje koje vrijedi samo u nekoliko zemalja i sada završit ću e, slikom e, francuskog predsjednika. Imao sam e, ekspoze pred predsjednikom Francuske republike kako bi mu skrenuo pažnju na taj problem krivotvorenih lijekova te kako bih ga podsjetio na to da u svom govoru u Ugadugu e, odgovori na ta pitanja. On mi je e, odgovorio pozitivno da će misliti na to i zbog mogu reći da za nas je izuzetno važno da jedan politički autoritet snažno pokaže svoje stajalište što se tiče ove e, znači drame krivotvorenih lijekova. Moramo se svi angažirati i boriti protiv toga. A važno je da se Europska unija uključi u ovu borbu. Hvala. Okay. <clears throat> Thank you, Gentilini. Puno hvala, gospodine Gentilini. Sada dajem riječ gospodinu Liroju. Izvolite. Hvala lijepo e, predsjedniče, dame i gospoda. Velika mi je čast e, uzeti riječ u ovom odboru. Ja sam ravnatelj Iraka, to je institut za istraživanje koji se bavi borbom protiv um, krivotvorenih lijekova. Mi pokušavamo osvojiti holistički pristup i pokušavamo uvjeriti vlade kako bi trebale donijeti bolje zakonodavstvo i to osobito činimo u Africi i um, jugoistočnoj Aziji. Dakle, mi Također radimo sa svjetskom carinskom organizacijom kako bismo pripremili operacije presretanja lijekova i vodili smo, proveli smo četiri kampanje sa svjetskom carinskom organizacijom i uspjeli smo presresti 850 pošiljki lažnih lijekova u Afriku. Dakle, također se bavimo prevencijom te komunikacijom. Naš prvi problem jest to što postoji zabuna kad je e, riječ o zakonskom pristupu u ovom problemu. Naime, moja institucija se prije svega bavi krivotvorenjem, a problem sa kojim se mi danas uglavnom suočavamo je falsifikacija. Dakle, krivotvoritelji su osobe koje koriste marku, odnosno brand, bez odobrenja osobe koja ima intelektualno vlasništvo. A zapravo, najviše imamo falsificiranih lijekova. Što su zapravo falsificirani lijekovi? To nisu oni koji koriste marku, nego lijekovi koji imaju samo 1% aktivne tvari umjesto 100% aktivne tvari. Ili uopće je nemaju. Dakle, jako je važno da, um, da, lučimo uh, te uh, ta dva aspekta. I ove godine uh, je Svjetska zdravstvena organizacija odlučila da se treba staviti fokus na falsifikaciju lijekova, zato što krivotvorenje se zapravo odnosi na ono što je povezano sa kršenjem intelektualnog vlasništva. Dakle, tu je intelektualno, intelektualno vlasništvo u središtu nakon toga e, postoji e, još jedna kategorija s kojom imamo sve više i više problema, to su neodobreni lijekovi. Dakle, to su lijekovi koji dolaze na tržište, ali nemaju odobrenje za stavljanje na tržište. Ili pak lijekove koji prolaze, koji su krivot, koji su krijumčareni kroz carinu ili substandardni lijekovi. Što je to? Naprimjer, cijepivo koje je putovalo na temperaturi od 100 stupnjeva i jednostavno kada dođe u luku kamo treba doći to više nije lijek to više nije cjepivo koje bi trebalo biti budući da se potpuno izmijenilo i može zapravo biti opasno a ne dobro a ne, ne dobro dakle to je problem substandardnih lijekova i tijekom posljednje kampanje koju smo vodili sa OMD-om kako bismo presreli lijekove oni lijekovi koji su bili presretni uglavnom dolaze iz Indije i odlaze u afričke lokove i bilo je više substandardnih lijekova nego li falsificiranih lijekova. Evo možemo krenuti na sljedeći slajd. Ovaj također možemo preskočiti. Ovo je jako važno zato što se od e, lažnih lijekova može umrijeti, ali oni također e, stvaraju otpornost. Na primjer, ako se liječite antibioticima koji nisu dovoljno dobri, mikrobi, odnosno bakterije, profitiraju od toga i one se osnažuju. Dakle, suočavamo se sa jednim vrlo teškim problemom u ovom trenutku, a to je stvaranje otpornosti. Naime, stvaranje otpornosti e, je nešto što nas zabrinjava. To je veliki zapravo veliki problem naše epohe s obzirom e, na, zloporabu antibiotika, ali taj fenomen je još gori ako uzmemo u obzir i postojanje lažnih lijekova. Profesor, eh, profesor je rekao da je to vrlo zanimljiva vrsta kriminala zato što je deset puta profitabilnija od, od eh, trgovine drogom. Naime, kazne, predviđene kazne su jako male. Evo, došla sam iz Afričke, jedne zapadne Afričke zemlje gdje je za ovakvo, za ovakvo kazneno djelo predviđeno šest dana zatvora. zato što se stavlja naglasak na intelektualno vlasništvo, a ne na, javno zdravlje koje mora biti uzeto u obzir kada govorimo o krijumčarenju i kada govorimo o falsificiranim lijekovima. Najveći meksički kartel Sinaloa se sve više i više prebacuje na lažne lijekove. Zašto? E, prije su se bavili drogom. E, droga se jako strogo kažnjava. A vidimo da se istovremeno razvija i ovisnost o lijekovima. E sada, hoćete li vi preći sa ružičastih eh, pilula na plave pilule ili na plave tabletice? Eh, to je nešto što može biti jako opasno. Naime, eh, svi uzimaju, svi uzimaju male tabletice i što više na na Bliskom istoku vidjeli smo da upravo ovakva vrsta trgovine financira mnoge sukobe koji se događaju u tom dijelu svijeta posljednjih nekoliko godina. Dakle, vrlo je lako trgovati, imam puno manje rizika, a, a zarada je fenomenalna. Dakle, radi se o o biznisu koji je vrlo profitabilan i suci koji ne poznaju dobro ovo područje Ja sam, na primjer, bivši sudac. Ja znam kako, kako suci reagiraju. Oni su vrlo nacionalno, um, nacionalno usmjereni, a, trgovina lažnim lijekovima je međunarodna, ima međunarodni karakter. E, dakle, jako je važno E, jako je važno da pravosudne službe različitih zemalja funkcioniraju. To nije lako. Ja sam se susreo sa državnim odvjetnikom u Pekingu, koji je čovjek vrlo otvorenih e, nazora i koji je rekao da ga nikada nisu kontaktirale zemlje iz afričke sfere, a koje su zapravo preplavljene e, lažnim kineskim lijekovima. I kada u to dodamo i korupciju, evo ću vam primjer jedne zapadnoafričke zemlje gdje je predsjednik ponovno izabran na istu funkciju zahvaljujući novcu koji su mu dali ljudi koji stoje, koji stoje zapravo iza trgovine lažnim lijekovima na ulici. Dakle, to je naravno stvara sjajnu mogućnost da se vrši pritisak na vlast ovo je, dakle radi se o organiziranom kriminalu koji dovodi u pitanje pravne države, jer je taj organizirani kriminal, odnosno kriminalci izrazito su bogati. Zatim postoji trgovina e, i promet putem kontejnera, putem interneta, onda također e, vidimo u SAD-u da neki e, lijekovi kojima je istekao rok valjanosti e, su ponovno prepakirani i šalju se u zemlje Južne Amerike sa novim datumom valjanosti. To je na primjer slučaj sa kontracepcijskim pilulama ili pilulama za dan poslije. Naime, tu pacijentice, odnosno žene koriste e, tablete kojima je istekao rok valjanosti samo zato što su zapravo bile prepakirane. Želio bih e, vam reći da postoji ogromna odgovornost europskih institucija. Europske institucije su donijele direktivu, europsku direktivu koja je sama po sebi sjajna i koja omogućava e, standardizaciju pristupa u Europi i zapravo obuhvaća sve aspekte ovog problema. U odredbama e, te direktive e, predviđa se proširena, mogućnost e, za ono što se naziva paralelni izvoz. Odnosno, moguće je koristiti druge distributore koji nisu e, distributori, e, akreditirani distributori distributeri, ispričavam se. Mm, nažalost, mafija je jako povezana, osobito napoljska mafija i vidjela je zapravo mogućnosti koje može izvući iz toga. Dakle, oni, na primjer, kradu kamion od 38 tona u kojima se nalaze pravi lijekovi, zatim ih prebacuju u neke zemlje Europske zajednice koji se nalaze na njenom istočnom rubu i odandje lažni distributeri recikliraju te lijekove kako bi osigurali njihovu distribuciju u zemlje, u, istok, u zemlje istoka. Temeljem te direktive, temeljem te europske direktive. Dakle, oni zapravo ponovno pakiraju te lijekove. Vi ćete sad reći da su to pravi lijekovi koji su bili ukradeni. U redu, nema problema. Ali oni od jednog lijeka ili od nekakve tekućine od jednog litra čine sto litara. I u Njemačkoj smo imali slučaj lažnih lijekova u pravim ljekarnama. U, a to nisu, nisu zapravo, e, ne smemo, zabor, ne, smemo, ne to zanemariti, jer u lijeku protiv raka pronađeno je, u jednom od lijekova protiv raka pronađen je sastav koji je u potpunosti, koji je u potpunosti razvodnjen. I to se dogodilo u službenoj e, ljekarni u Njemačkoj. Pogledajte samo na našem, e, i na našoj internetskoj stranici irak.com, vidjet ćete slučajeve sa kojima smo se suočili, među kojima su i slučajevi u Njemačkoj i, na primjer, u Finskoj. Dakle, evropske institucije bi trebale biti manje idealistične kada je riječ o ovom pitanju i trebale bi uzeti u obzir taj novi razvoj događaja koji bi nas mogao sve pogoditi, mislim pritom na sve europske države. Zašto je borba protiv ovog fenomena slabo učinkovita? Prije svega vlade se dovoljno ne interesiraju za to. Mi smo e, razgovarali sa pet zemalja Mekonga i nitko nije predložio tim zemljama da bi trebali regionalni pristup usvojiti s obzirom na taj problem. Dakle, mi, to, to jednostavno nije prioritet, ne postoji e, strategija i vrlo često države ne raspolažu ad hoc instrumentima. Zakonodavstvo je e, usredotočeno na intelektualno vlasništvo i ne uzima u obzir ozbiljnost E, situacije i učinak koji ovaj fenomen može imati na zdravlje. E, kazne koje su predviđene su smiješno male, dakle to radi se od 6 do 60 dana, ali ja sam e, bio i u zemljama gdje je kazna za ovakvo kazneno djelo doslovce obična novčana kazna. Zatim suci ne poznaju dovoljno dobro ovo područje, a, a radi se zapravo o međunarodnom kriminalu koji zahtijeva međunarodnu suradnju do koje nikako da dođe. I da rezimiram, nije dovoljno baviti se e, krivotvorenim lijekovima. Potrebno je baviti, i sa falsi... potrebno je baviti se i falsificiranim lijekovima uzimajući obzir ozbiljne posljedice za javno zdravlje. Nadalje, nacionalni zakoni bi trebali biti kompletni i učinkovitosti i temeljem upravo onoga što zahtjeva konvencija Medicrim, zato što ona jasno upućuju na ono što zakoni moraju sadržavati. Zatim, nacionalni zakoni moraju imati definicije koje su precizne i prilagođene. E, zatim, kazne moraju biti stroge i disuazivne. Zatim, moraju postojati sredstva za provođenje istraga i naravno moraju, mora se predviđati i međunarodna suradnja. Naime, odvjetnici, državni odvjetnici koji se bave ovim pitanjima moraju biti, obučeni za ovo pitanje. Evo ja ću vam reći svoje iskustvo. 60. godina nismo bili jako, jako iskusni. Bavili smo se dilerom i korisnikom. Zatim smo počeli se baviti širom mrežom. Pokušali smo je lokalizirati i zamrznuti. Dakle, na isti način bismo se trebali baviti problemom lažnih lijekova sudova. E, također državne odvjetnike e, treba zaštititi od korupcije jer kada uzmemo u obzir kakvi su iznosi u igri, e, doista mm, treba voditi računa da državni odvjetnici ne podlegnu korupciji. I naravno moramo se baviti novcem jer siromašne zemlje će iskoristiti um, siromašnim zemljama je potreban novac da bi se borili protiv ovih fenomena. Dakle, jako je važno uzeti u obzir konvencije. Dvije su konvencije važne. Konvencija Medikrim, objasnit ću vam zbog čega je ona važna. Dakle, osam je godina prošla od potpisivanja ove konvencije i manje od 20 država je, je ratificiralo tu konvenciju. Dakle, prisutan je jedan problem. Iako je važno da ta konvencija bude ratificirana i to ne samo u Europi nego i izvan Europe. Ali postoji još jedna UN-ova konvencija koja se zove UNTOK. To je takozvana konvencija iz Palerma. Nju bi trebalo svakako iskoristiti jer to je konvencija koja je potpisana u Palermu 2000. godina, predstavlja fantastičan instrument. Ona pruža sredstva da se organizira prava međunarodna suradnja. Ratificirano, ratificiralo ju je 180 država od 194. Ona omogućava također bilateralnu pravosudnu suradnju onih država koje prethodno nisu uspostavile. Dakle, ona omogućava zajednički rad, donosi okvir i za razliku od onog što se događalo tijekom stoljeća, e, država od koje se zahtijevaju informacije ne može više odbiti dati te informacije. Ona mora to učiniti e, što je što prethodno nije bio slučaj e, također omogućava e, Ona omogućava da svjedoci svjedoče u više država. Problem primjene konvencije iz Palerma jest to da se može primijeniti u, nekoj, u nekom slučaju, odnosno predmetu u kojoj su tri osobe uključene u organizirani kriminal u više od dvije države. Ali za kazneno djelo za koje je zapričena kazna zatvora od minimalno četiri, godine. Ispod toga ne možemo aktivirati konvenciju iz Palerma. Zato je jako važno da kazne budu, da se, kazne postrože i da dođemo do kazni koje su barem veće od četiri godine zatvora. Nadalje, vlade bi mogli poboljšati sve ovo, ali bi, ali bi trebale ali bi trebale djelovati proaktivno, a ne reaktivno. Potrebne su strategije, potrebni su dodatni mehanizmi, jako je važno da ratificiraju konvencije, jako je važno da imaju moderno i prilagođeno zakonodavstvo, da razviju pravosudnu suradnju i da uđu u trag krijumčarima i kriminalnim mrežama. Moj institut je donio modelne zakone, modelne zakone e, koji bi trebali pomoći sedam afričkih država da usvoje zakone koji se bave ovim fenomenom i jedan zakon koji pokriva sve aspekte koji bi, koji bi trebali biti pokriveni kako bismo se učinkovito borili protiv lažnih lijekova. Evo ja sam donio USB ključ E, na njemu su informacije e, vezane za te modalne zakone na francuskom i na engleskom jeziku i razno razni dokumenti kojima mogu biti korisni. Dakle, svi koji žele mogu doći do tih informacija i temeljem onoga što smo ostvarili sa nekim afričkim zemljama i e, temeljem e, iskustva koje imamo sa nekoliko država iz područja Mekonga, mislimo da je dobro i da, je moguće poboljšati zakonodavstvo u različitim i drugim dijelovima svijeta. Hvala. Puno hvala. Evo, otvaram raspravu. Želi li netko uzeti riječ? Izvolite. Sigurna sam da je suzbijanje korupcije i krivotvorenja nešto što je prioritet u mnogim državama, a se istovremeno to ne povezuje sa javnim zdravljem. Pa je moje pitanje jednostavno. Ne bismo li trebali možda lokalno ovisiti o uvozu lijekova? Treba ulagati u razvoj i lokalno u proizvodnji lijekova. Hvala lijepa. Javlja li se još netko za riječ? Da. Izvolite, gospodine Ven. Najljepša hvala. Isto tako zahvaljujem i na izlaganjima koje smo čuli. Imam kratko pitanje. Što je sa velikim farmaceutskim koncernima? Kako oni gledaju na ovaj problem? Ja sam gledao dokumentarnu koje službeno ima sjedište u Europi uz podružnice u Indiji i drugim dijelovima svijeta. I tu je korupcija najveći problem. Korupcija preskače granice i često djeluje tako da pojedini lijek jednostavno Moramo biti svjesni da se to događa. Iz prezentacija koje smo čuli, koje su bile sjajne e, i ne odnose se sigurno samo na naš odbor DEVE, već e, su prezentacije korisne i za druge odbore. Radi se proizvode kod nas. A u slabo razvijenim zemljama također postoji proizvodnja lažnih rijekova. Dakle, kompleksna je problematika i trebamo se njome baviti ovdje u Europskom parlamentu. Hvala lijepa. Tko želi prvi odgovarati? Od ja, služba za vanjsko djelovanje. Želite li vi možda nešto dodati? a isto tako i sa predviđenim načinom liječenja. Hvala profesoru Gentiliniju. problem krivotvora kupim manje skupljim generičkim ili originalnim. Dakle, sve je tu uključeno. Pitanje intelektualnog vlasništva ovdje nije vasili a u našem je interesu boriti se protiv rezistentnosti na ljekove za malariju, tuberkulozu i rezistentnost vlade i za gospodarstva. Jer se kontrola uspješno provodi tek u naprednijoj fazi razvoja gospodarstva. Naši djelatnici rade na farmakovigilanci, izvješćuju o situaciji u pojedinoj državi, a spomenuli ste s pravom i regionalnu suradnju, usklađivanje tehničkih pravila, zajedničkih pravila kojima ćemo regulirati s pravom i regionalnu suradnju, usklađivanje tehničkih pravila, zajedničkih pravila kojima ćemo regulirati na ovoj temi jer je pristup ljekovima sadržan u svakom EU bilateralnom projektu. Još jedna stvar, fondovi Evropske unije direktno financiraju ljekove u siromašnim državama. Kao što znate, milja kupuju se i cijepiva 50% tog novca odvaja se i za nabavu lijekova za najsiromašnije države. Želim vrlo strogo e, korištenje ovih fondova, imamo često vanjske unutarnje revizije Radi se i o koristi koje imamo zbog zajedničke nabave na globalnoj razini. A kolege koje rade humanitarnu stranu projekta kažu da je država koja ima sama farmaceutsku industriju i želi proizvoditi vlastite lijekove, zatim zdravstveni regulatorni sustav u siromašnim zemljama da bi se isključile sistemske bolesti. Međutim, dugoročno. Odgovorit ću, a gospodin Leroy također će odgovoriti na vaša pitanja. Želio bih prvo reći gospođi zastupnici da je idealna situacija da se lijekovi proizvode na licu mjesta, no svi pokušaj, nedavni pokušaj na tom e, području su bili neuspjeh. U tom smislu moramo isto tako i skrenuti pažnju javnog mijenja jer e, pacijenti na licu mjesta dovode u pitanje proizvodnju in situ i žele uvezene lijekove. Znači neki E, su tražili lijekove u Mauritaniji, u Dakaru, koji su znači, poznati kao zbilja distributori, e, proizvođači autentičnih i e, istinskih lijekova, a neki u Dakaru idu, iz Dakra idu u Italiju kako bi kupovali svoje lijekove mogu reći da imamo e, na licu mjesta naravno i proizvodnja krivotvorenih lijekova. Proizvođači takvih lijekova su prije svega e, iz Azije, a e, tu su na prvom mjestu Kina i Indija. Sve aktivne molekule koje koristima jer farmaceutska industrija se proizvode u tim zemljama. Zbog toga te zemlje mogu proizvesti najbolje proizvode, a istodobno e, a la carte e, nuditi e, jeftine krivotvorene lijekove. To pitanje je teško riješiti. Ne znam koje je bilo vaše pitanje, gospodin Leroy će vam odgovoriti. Vi ste podsjetili na ono što e, radi koje djelovanje Europske unije. Ja to potpisujem, no rezultat na licu mjesta je katastrofalan. Taj svjetski fond o kojem ste govorili s razlogom i e, gdje sam ja radio, znači svjetski fond, ako bismo zatražili e, njihove račune, onda bismo bili iznenađeni. Znamo da sakupljeni novac se ne koristi u potpunosti svake godine, da se to stavlja sa stranu i to je neprihvatljivo. Svjetski fond e, posjeduje pravila koja mi poštujemo, no E, rezultat toga je da države e, kojima je potrebno nemaju pristup e, takozvanom unitedu unit aidu koje niste spomenuli čini mi se i tu imamo zbilja puno neuspjeha sve što radimo moramo imati kao cilj konkretne rezumaju e, novaca kako bi kupili prave originalne lijekove, nemaju pristup e, kvalitetnim lijekovima, ali nemaju ni mjesta gdje mogu kupiti te lijekove. Nemamo ljekarne u ruralnim područjima, na primjer. Zbog toga ne možemo predbacivati tim ljudima da kupuju krivotvorene lijekove, jer kupuju ono što im je grada do grada u našim zemljama je prodavali aspirine i tako dalje. Da, Često se male dilere na tržištu uh, uhićuje, no nisu oni pravi krivci. Pravi krivci su drugdje u društvu, uh, kako bi se ljudi bavili drugim uh, akcijama i drugim poslovima, a ne prodajom krivotvorenih lijekova. Sada da dajem riječ gospodinu Leroa, izvolite. Proizvodnje na licu mjesta je pitanje koje nije stabilno i e, shvaćamo da to ne funkcionira. Zamljenjuju e, krivotvorenim ljekovima. A e, ponekad e, pacijenti sa sobom u trenutku kad su na opera... United ima pravi pristup, ali i bez njega europske institucije moraju podržavati one koji nešto čine. Velika sredstva ima u Europi konstatiramo probleme koji nisu povezani sa laboratorijima nego sa distributerima. Možemo reći da distributera imate za Maritaniju malu zemlju 27 distributera i u Europi imamo taj novi fenomen. Radi se služi paralelnim e, putevima. Mm, što se tiče našeg instituta mi želimo razviti E, svijest i u velikim fondacijama i laboratorijima kako bismo stvorili zaučnosti. Što se tiče laboratorija, kad vidimo ono što se događa u SAD-u, gdje je, na primjer, laboratorij e, e, znači stavio cijenu lijeka za liječenje hepatitisa B90 i imali smo znači na neki način ucjenjivanje e, pacijenata koji tu imaju znači 90 dana lijekov, liječenja tisuću dolara na dan. Da li sad, na primjer, u Egiptu e, stanovništvo, znači laboratoriji su proveli studiju o tome koliko daleko mogu ići u određivanju cijena. Mogu reći da što se tiče tih e, američkih laboratorija susrećemo se sa problemom određivanja cijena. Isto tako bih skrenuo e, vašu pažnju na pitanje prodaje lijeka Nil. To je ekvivalent heroina 60. godina. E, e, I da to usporedimo, heroin je klasični eksploziv, a ventalin je nuklearni eksploziv. I varijacija od samo 0,15% u što je važno da skrenemo pažnju na toj problem što se tiče vantenila. On se prodaje na internetu, radi se o velikoj trgovini, 40, 90% e, e, trgovina koje prodaju i poduzeća koje prodaju ventalin e, su zapravo pošiljke sa manje od 20 grama. Zbog na takav način ventalin i drugi krivotvoreni lijekovi cirkuliraju. Vi možete se reći da niste možda izloženi na internetu, ali možda i jeste. U Francuskoj imamo jako dobar e, e, sustav pobjeljivanjem kože. To su lijekovi koji se prodaju u SAD-u, e, gdje su lijekovi jako skupi. čak i lijekovi protiv za liječenje raka se prodaju na internetu. Zbog toga morate raditi na tom aspektu. Evo, želio sam vam e, na raspolaganju za dodatna pitanja. Hvala. Hvala lijepa našim stručnjacima na sjajnim izlaganjima i na odgovorima. Slažem se s gospodinom Ventom da i drugi odbori trebaju voditi računa ovim pitanjima. Dakle, hvala vam svima. Idemo dalje. Sljedeća točka na našem dnevnom redu je točka broj Ujedinjenih naroda na visokoj razini za pristup lijekovima. Pola Sanchez će nam uvesti temu, a onda se nadam da ćemo dobiti stručnjaka e, iz e, organizacije Liječnici bez granica. please, you can start što smo 9. studenog 2016. čuli na sastanku e, vezano za pristup ljekovima od strane Visokog povjerenstva Ujedinjenih naroda, a to je i dio ovog usmenog pitanja. Tamo je rečeno POS norme i s druge strane za javno zdravlje. Europska komisija ne dijeli ovu pretpostavku. Mislimo da nedostaju specijalizirani liječnici i isto tako stokovi određenih lijekova, ali nikad se ne spora holistički pristupiti ovom problemu kako bi smo e, imali e, pristup lijekova jednak za sve. Dakle, komisija smatra da visoki panel treba holistički pristupiti tom pristupu. Radi se o određenom interpretacija trgovačkih normi i intelektualnog vlasništva je neuskladiva s tim e, pravima. Isto vrijedi i za svjetsku trgovinsku organizaciju. Evropska unija radi na tome da zdrav, da podsjetim da ovim kompromitirajućim zaključcima smo suočeni zbog toga što ne možemo usporediti trošak proizvodnje i konačni trošak proizvodnje lijeka. Radi se o određenim radi se o globalnom proizvodu koji treba biti dostupan svima. Lijekovi koji se razvijaju trebaju biti dostupni svima. Komisija e, u vijeću TRIPS i e, e, u Svjetskoj organizaciji za trgovinu potvrđuje da dogovor s Mercosurom otišao je potpuno u drugom smjeru. Činjenica jest da je komisija u posljednjim pregovorima govorila o strogoj zaštiti intelektualnog vlasništva, patenata, i e, per pristup njihovih državljana ljekovima i zdravstvenoj skrbi. 2017. godine trebali smo napraviti reviziju svih javnih mjera vezano za intelektualno vlastištvo. No pitam se dokuda smo stigli. Jesmo li politički koherentni, poštujemo li samo neke stvari, ali kasnije ne djeluje promicanje e, generičke prodaje lijekova u zemljama u razvoju. To također predstavlja jedan problem. Veliki kineski i indijski proizvođači su u ovom trenutku jedino rješenje za siromašne države i za njihovo stanovništvo koje si ne može priuštiti druge lijekove. Dakle, sada se pokreću određene aktivnosti. Radi se doista o alarmantnoj situaciji. Evropska unija je na posljednjem vijeću TRIPS-a u proteklog studena <clears throat> da je moguće da e, taj dio industrije bude ugrođen zbog trgovinskih sporazuma o slobodnoj trgovini s Europskom unijom. Izaslanstvo e, Brazila je istaknulo da pojedini lijekovi putuju iz e, više tim putem u Europu. Mi znamo da zdravstvo doista jako puno košta, državne blagajne, pogotovo određeni lijekovi koji su zaštićeni vrlo strogim patentnim pravom. I tu se stvarno sklapaju ogromni e, poslovi, ali na e, zaštite ili zaštite patenata. Pogotovo mislim da trebamo raditi na promicanju dobivanja etičkih socijalnih dozvola, financiranja e, javnim sredstvima transparentnosti kliničkih istraživanja. Danas, nažalost, ne govorimo osmano pitanje. Ima li Evropska unija legitimitet za predstavljanje svojih stajališta? Zašto u organizaciji koja se bavi intelektualnim <clears throat> vlasništvom i intelektualnim pravima nastupa naše izaslanstvo i na koji način zastupa. Prilika smo se javljali, ali u kojem je stanju sadašnji demokratski postupak u odnosu na izjave komisije unutar OMC-a ko koga ovdje predstavlja. Hvala lijepa. Nadam se da je ovdje neko od komisije ko će moći odgovoriti na ova pitanja. Ali prije toga imamo Dimitrija Enikela iz organizacije Liječnici bez granica kojemu ću sada dati riječ. Hvala lijepo gospodine Verein. I hvala vam što liječnici bez granica mogu govoriti o ovom procesu na visokoj razini. Dakle, kampanju financira E, naša organizacija nakon dobivanja Nobelove na pristup ljekovima. Visoki troškovi ljekova za liječenje hepatitica C i razvojaju odluku Banki Muna iz 2015. godine koji uspostavio visoki panel o pristupu ljekova, ljekovima kako bismo <clears throat> nadvladali postojeće nesukladnosti između pristupa zdravstvenim tehnologijama izdao i za vlade siromašnih država. Ali to je bio prvi put kada je glavni tajnik UN-a tražio da počnemo borbu protiv nejednakosti pristupa lijekova za sve pacijente, za sve bolesti i za dakle, lijekove, dijagnostiku i cijepiva o zaštiti intelektualnih plava farmaceutskih proizvoda s jedne strane, ljudskih prava s druge strane, novih obveza koje je vlada preuzela u agendi UN-a za 2030. razvojni ciljevi, pogotovo razvojni cilj broj 3 za zdravlje. Rezultati izvješća i cijepiva što smanjuje pristup zdravstvenoj njezi u zemljama u razvoju, isto tako i u Europi i u zemljama OECD-a. Povezanost svih ovih pitanja uz nedostatak inovacije ne zadovoljava nove potrebe pacijenata, je nove modele i omogućiti pristup lijekovima svima. Izvješće je pozdravio bivši tajnik Uena a Ban Ki-moon koji je potaknuo sve dionike da pročitaju izvješće i provedu e, njegove zaključke. Neke zemlje Evropske unije kao što su Austrija, Belgija, Grčka, Luksemburg, Nizozemska, Španjolska i Portugal. U e, svojim izlaganjima u različitim političkim, forumima, u, u e, Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji i tako dalje. Radi se o transparentnosti, o novim i neke članice Unije koje su dom velikim biofarmaceutskim tvrtkama bile su negativne, pogotovo vezano za pitanja zaštite intelektualnog vlasništva u izvješću. Zato se Evropska unija općenito ustegnula u parlamenta 2017. nove opcije za pristup ljekovima. Usvojeno na odboru NVM koje poziva Europsku komisiju i države članice na preporuke i provedbu preporuka visokog panela UN-a. Što je pozdravila i radna skupina parlamenta o inova organizirala je panel raspravu o tome kako EU može potaknuti pristup ljekovima za sve temeljem preporuka UN-ovog visokog panela i e, provodeći rasprave na evropskoj nacionalnoj razini. U tim e, panel raspravima Lječnici bez granica dali su sredu inovativnih modela. Što se tiče provedbe preporuka, e, o njima se počelo raspravljati, a ponekad se i provode na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Na primjer, Neke od ovih preporuka naglašavaju potrebe za novim normama, promicanjem inovacija. Izvršni odbor Svjetske zdravstvene organizacije u siječnju ove godine počeo je raspravu o ovim pitanjima. Dakle, tražimo od Svjetske zdravstvene organizacije da napravi plan aktivnosti, pristup lijekovima i cijepivima za razdoblje 2019. do 2023. Što treba? na organizacija raspravlja već preko 15 godina Ove godine su se svi članovi izvršnog odbora Svjetske zdravstvene organizacije složile da se radi o prioritetu. Posebno evropske države su potaknule pitanje pristupa lijekovima i tražilo je da to pitanje dobili, dobije prioritet. S tim u svezi mnoge države članice, uključno i Portugalu, su se posebno pozvale na naše izvješće, a druge na neke preporuke iz izvješća, kao što je to učinila Nizozemska, koja će nastaviti e, djelovati. To je u snažnom kontrastu sa stajalištem Unije o patentnim pravima i e, intelektualnim pravima sa sastanka iz 2017. E, započete su e, početne rasprave, komisija, Europska komisija je bila protljivo i nekonsistentna sa studijom komisije o suplementarnoj zaštiti certifikatima farmaceutskim poticajima u Europi, što uključuje i P incentive za, ili poticaje za fiskalnu održivost zdravstvenih sustava da stav vezano za intelektualno vlasništvo nad farmaceutskim proizvodima. Europska komisija osim toga ugrožava interese mrojnih država članica koje pokušavaju smanjiti cijene lijekova i olakšajem programu rada koji uključuje određene iznimke i ograničenja eh, vezano za prava na patente. Pregovori će se nastaviti i tijekom 2018. godine. Zaključno, izvješće, zaključci i preporuke cijepivima i diagnostičkim postupcima za pacijente diljem svijeta. U sljedeće dvije godine imat ćemo nove prilike za inovativne reforme na razini Europske unije i na razini pregovora u okviru svjetske zdravstvene organizacije VIPO i drugim forumima od u okviru svjetske zdravstvene organizacije UN-a vezano za prenosive bolesti, tuberkulozu i sl. Europska komisija i države članice trebale bi biti konstruktivnije i ambicioznije kada se radi o globalnoj reformi pristupa ljekovima i inovacijama. Iznimno je važno da pravne i politike smo imali sveobuhvatne strategije do 2030. E, Zbog toga pozdravljamo zanimanje odbora u ovom izvješću i pozivamo Europski parlament da nastavi s ključnim provedbama svojih provedbi na razini Europske unije i na međunarodnoj razini i razvoj na patente i na ljekove kako bismo omogućili inovacijama i novim modelima javna ulaganja u istraživanje i razvoj. Zahvaljujemo na pozornosti. Hvala vama.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 Hvala na svim ovim konkretnim detaljima. Radi se o je vjerojatno najbolji pristup kako bismo dali određena rješenja i spriječili posljedice po ljude koji pate od um, problema koje su uzrok reformi na razini vlada, na razini Evropske unije, na razini drugih država. Mislim da to sve ne možemo promatrati izvan okvira mjera, odnosno borbe za dobro upravljanje i za demokraciju. Uvijek ćemo nailaziti na iste probleme. Uvijek ćemo se baviti nekim kriznim situacijama jer definitivno je strukturno rješenje e, ovih problema jest u tome da uključimo sve dionike, odnosno da do tada ćemo imati vrlo kompliciranu situaciju. Možda bi bilo dobro uzeti u obzir činjenicu da su žrtve već osjetljive e, osobe koje su bolesne, isključene iz tržišta rada, ne poštuje. Dakle, najpogođenije su najsiromašnije, najosjetljivije osobe, prije svega žene i djeca. Primjer juga Afrike gdje su žene zaražene HIV-om e, bile spriječene uopće da dođu. Često nemaju posla, nemaju nikakvih prihoda i ne mogu si priuštiti zdravstvenu skrb. Dakle, evo, htjela sam zamoliti da u pesto nemaju posla, nemaju nikakvih prihoda i ne mogu si priuštiti zdravstvenu skrb. Dakle, evo, htjela sam zamoliti da u prvi plan stavimo žene i djecu kao i stari. Hvala lijepo. Javlja li se još tko? Commission. Please introduce yourself. Komisija, molim vas samo se predstavite. Hvala lijepo. Možda bolje ovdje imati predstavnika glavne uprave za trgovinu, ali svejedno sam vam se htio obratiti zbog pitanja koje je gospođa Bjankovska odgovorila 2017. godine 5. lipnja. To je agencija koja se bavi time. I upravo zato sam ja ovdje, a ne netko iz glavne uprave za trgovinu. Pokušat ću vam unatoč tome dati najbolje